te jačanje inovacija i gospodarskog razvoja u upravljanju europskim poljoprivrednim gospodarstvima u budućnosti. I sada da riječ dajem izvjestitelju gospodinu Hatmu četiri minute. Tako je, gospođo predsjednice, e, gospodine povjereniče, dame i gospodo. E, uvijek iznova se suočamo s problemima, ali problem je zapravo politika. Postoje se tu mnoge mogućnosti, poljoprivrednici žele iskoristiti te mogućnosti i stoga treba poljoprivrednicima dati priliku da iskoriste mogućnosti koje im se, im se pružaju. I stoga zahvaljujem e, odboru za poljoprivredu i svima onima koji su doprinijeli da se izradi ovo izvješće koje, e, koje obuhvaća mnoge razne teme. Svijet se mijenja, pred nama se sveći izazove i stoga nam trebaju nova rješenja, a poljoprivreda e, se može nositi s tim izazovima i to zahvaljujući inovacije. Inovacija nam omogućava da prehranimo sve stanovništvo. Inovacija nam omogućava da smanjimo utjec, štetne utjecaje na poljoprivredu, na okoliš. E, poljoprivreda nije nešto zastavljeno realno. Poljoprivreda danas radi s navigacijskim sustavima, e, GPS sustavima. Danas možemo koristiti e, otpad e, primjerice za dobivanje energije. I moj zadatak je zapravo da pružim podršku poljoprivrednicima, da skrenem pozornosti na ono što je pozitivno. Važno je očuvati zdravlje ljudi i životinja, ali važno je iskoristiti i mogućnosti koje Nude inovacija. Potrebno nam je prostor za poduzetništvo, za inovacije u poljoprivredi. Potencijal ovog sektora ne koristi se u potpunosti. Unatoč zakonodavstvo, zakonodavstvo je često presloženo, a poljoprivreda može učiniti više nego što danas učini. Samo moramo poljoprivrednicima dati mogućnost, dati im slobodan prostor. Ne smijemo ih uvijek ocjenjivati, a postoje oni koji ocjenjuju poljoprivrednike i koji time zapravo nanose štetu poljoprivredi. Mi bismo trebali pokušati pronaći i rješenje kako postići ciljeve koje smo zacrnali. Trebamo obnoviti povjerenje u poljoprivrednike. Prema mom mišljenju poljoprivrednike se ne treba gledati kao točku, odnosno jednu točku dnevnog reda na koju se treba samo odraditi stavi kvačica. Poljoprivrednice su ti koji mogu pridoniti zaštiti okoliša. Imamo mnoga pravne propise koje su zastarjeli i treba nam novi prostor za novo. Poljoprivreda ima potencijal da i može dati do svoj doprinos primjerice. Doprinos gružnom gospodarstvu mogu se tu iskoristiti potencijali prirode, mogu se iskoristiti i e, te potencijali digitalne digitalnog gospodarstva i upravo e, u ovom kontekstu možemo bolje informirati potrošače o e, poljoprivredne prakse, ali poljoprivreda pruža mogućnost spremanja CO2 u tlo. E, poljoprivreda e, budućnosti je tu, no često oklijevamo ne samo politika, nego također i sektor. I poljoprivredni sektor mora zasukati sada rukave. Ovo izvješće ukazuje na mnoge mogućnosti koje se mogu iskoristiti i stoga je vas pozivam da poljoprivrednika stavimo u središte pozornosti pozornosti. a moramo iskoristiti znanje koje imaju poljoprivrednici kako bismo mogli iskoristiti sve potencijale ovog sektora. Imamo sedmorica kolega koje su se javili za riječ. Imamo vremena za sve. Prva ima riječ gospođa Petin

a gospodin Sarano Santos ima riječ. Inovacija u poljoprivredi znači da nam je potreban i novac. To je vrlo važno za razvoj, a razvoj je potreban poljoprivrednicima kako bi pronašli rješenja, a potrebno su nam inovativna rješenja poput precizne poljoprivrede. Precizna poljoprivredna treba biti na korist e, poljoprivrednim gospodarstvima, no moramo pogledati da se moramo osigurati također i financijska sredstva kako bi poljoprivredno gospodarstvo mogla biti inovativna Primjerice, na rubnim područjima, tamo gdje je poljoprivreda glavni izvor e, zapošljavanja, e, to je vrlo važno i u kontekstu zažita okoliša i racionalno korištenja resursa. Potrebno su nam inovativna rješenja koje će se temeljiti na tehnologiji. Treba nam jedna nova vizija, a ne tradicionalna vizija. I upravo tu poljoprivreda pa dolazi u središte naše pazarske. Poljoprivrednici su naši partneri za promjene budućnosti. Hvala. Hvala. Modernizacija naših gospodarstava mislim da je najbolji jedini odgovor na američki oblik uzgoja. A neki to prokušavaju progurati u Europu putem TTIP-a to bi donijelo jedino koristi divovima, a također i lobistima velikih proizvođača, ali to bi bilo katastrofa za buduće generacije zdravlje i okoliš također katastrofa za milijune poljoprivrednika u Europi koji su se teško borili kako bi uspjeli preusmjeriti i reorganizirati vlastitu proizvodnju. Trebamo podržati njihovo nasilje i tradiciju u Europi i zbog toga ne možemo usvojiti TTIP. Europski model temelji se na malim jedinicama i potpuno je suprotan onome što traže multinacionalne kompanije u Americi, a i u Europskoj uniji. Slom europskog proizvodnog tkiva bio bi katastrofa za sve nas. Hvala. Hvala. Inovacije su i dalje glavni prioritet kako bismo se nosili sa velikim izazovima u poljoprivredi, suzbili klimatske promjene i nosili se sa prijetnjama okolišu i sve veće potražnje za hranom. Dakle, trebamo promicati inovacije kako bismo povećali produktivnost i održivost ovog sektora. Drugim riječima, poljoprivrednici će trebati proizvoditi više sa manje sirovina u budućnosti. No, prilagodba novih e, tehnologija uzgajanja na europskim gospodarstvima do sada je bila skromna. Dakle, gospodine E, povjereniče, trebamo sada poduprijeti prijenos znanja od znanstvenika do poljoprivrednika i trebamo promicati upotrebu novih tehnologija ažuriranjem zakonodavstva i također stvaranjem novih e, izvora financiranja za poljoprivrednike. Većina gospodarstava danas e, ima malo toga zajedničkog sa onima iz 1950-ih. A poljoprivreda u 2050. godini biti će sigurno bitno drugačija od poljoprivrede danas. Hvala. Gospodin Sebastija ima riječ sljedeći. Hvala. Govorimo o važnom pitanju za poljoprivredu. Situacija je jedno od rješenja, ali ne jedino rješenje za izlaz i poljoprivrede iz krize. To također ima veze i sa politikom komisije u ovom sektoru. Inovacije donose brojne mogućnosti i želim zahvaliti izvjestiteljice koja je već rekla da ne moraju nužno ići ruku pod ruku inovacije i održivost. Trebamo promicati poljoprivredu koja neće ovisiti o kemijskim sredstvima, o kemijskoj industriji i trebamo također smanjiti troškove i trebamo ulagati u bioraznolikost. Dakle, trebamo promicati održivu poljoprivredu, što ne znači nužno povratak u prošlost, nego znači da poljoprivreda mora postati sve više izvorom trajnog preživljavanja. Trebamo iskoristiti sve ono što nam priroda nudi, a to smo već na dugo vremena zaboravili. Hvala, gospodin San ima riječ. Hvala. Istina. Kada je riječ o novim inovativnim postupcima, važno je da komisija što prije usvoji stajalište kako bi se e, spriječilo protivljenje takvim postupcima u javnosti. Ne smijemo to sada pobrkati sa cijelom raspravom o gmo Također je važno bolje povezati istraživanje i praksu. Govori se toliko o glifosatima i nedavno smo o tome raspravljali u parlamentu. U ovoj vijećnici predstavljen je čitav niz mogućih alternativa i opcija u odnosu na glifosate, ali istovremeno ništa se ne mijenja jer niko ne zna točno što bi trebalo učiniti. Dakle, treba posvetiti veću pozornost tome i uložiti veće napore kako bi se inovacije onda mogle prenijeti u stvarne e, rezultate. Hvala gospodin Kaputo, ima riječ. Hvala. Učinkovita i inovativna poljoprivreda je od ključne važnosti kako bismo se bolje nosili sa izazovima na planu održivosti s kojima se svakodnevno nose poljoprivredna gospodarstva. Moderna poljoprivredna gospodarstva nisu povezana samo sa proizvodnjom dobara, također moraju biti i multifunkcionalna, dakle prerada proizvoda, izravna prodaja i agriturizam. Ja podržavam usvajanje sustava upravljanja koji se temelje na tehnologiji e, e, informacija i telekomunikacija, na prijenosu podataka u stvarnom vremenu, na senzore i također sustave inovacija za optimizaciju proizvodnih sustava ili preciznog uzgoja. Sve će to dovesti do boljeg nadzora nad proizvodnim fazama i također na bolji uspjeh usjeva. Zbog toga podržavam e, moderne boljoprivredne poljoprivredne prakse jer one mogu također povećati privlačnost poljoprivrede među mladima. Stoga smatram da komisija treba učiniti više kako bi promicala inovaciju u poljoprivredi. Hvala. Time zaključujemo postupak slobodnog javljanja za riječ. Vraćam riječ e, povjereniku Hoganu. Izvolite. Hvala. Želim zahvaliti izvjestitelju gospodinu Hojtemi na izradi i predstavljanju ovog izvješća o budućem upravljanju europskim gospodarstvima u poljoprivredi. Iz niza komentara svjestan sam koliko je zanimanje za inovacije u poljoprivredi i to je nešto što podržavam. Izazovi pred našim sektorom e, su takvi da se trebamo više usredotočiti na inovacije, a to se i događa, mogu reći. Zašto su inovacije toliko važne? One omogućuju sektoru razvoj novih proizvoda, novih proizvodnih metoda i usluga i također e, pružaju odgovor na klimatske promjene i na druge izazove u društvu, naročito pitanja okoliša i pitanja konkurentnosti. Trebamo povećati i sigurnost opskrbe hranom i trebamo staviti veći naglasak na održivu proizvodnju hrane. Gospodin Hojtema je to dobro ocrtao u svojem izvješću i također pozdravljam njegove prijedloge. Također sam pribilježio i e, brojne aktivnosti od kojih se traži od komisije, naročito kada je riječ e, o E, sustavima upravljanja i te tehnologijom, e, također potreba za e, poticanjem integriranog upravljanja. Kada je riječ o tim područjima, komisija je odlučila djelovati i želim istaknuti tu važnost načela subsidijarnosti. U brojnim takvim područjima lokalni uvjeti zahtijevaju lokalne rješenja, a komisija nije najbolje tijelo za rješavanje ovih problema. Zbog toga e, možda najbolja razina bi bila nacionalna ili regionalna, ali pozdravljam ovo izvješće koje je poziva na razvoj novih praksi i tehnika i također je e, inovacija istina je preduvjet za održavanje istoga. No, treba vidjeti kako e, se pitanje inovacije rješava u sadašnjem političkom miksu. Dakle, u okviru obzoru 2020 imamo mjere koje promiču inovacije. Obzor 2020 je naš okvirni program za istraživanje i razvoj i većina e, potpore za šumarstvo i poljoprivredu, istraživanje i razvoj će se e, isplatiti u okviru prioriteta 2, što znači sigurnost opskrbe hranom, održivo šumarstvo i poljoprivredu, e, pomorska pitanja, istraživanje kopnenih voda i bioekonomija. 2016. E, i 2017. u okviru prioriteta 2 e, relevantni prioriteti u našim e, politikama će se okrenuti uglavnom prema ovim pitanjima koje su postavljene u izvješću. U našem radnom programu za 2016. i 2017. vidjet ćete da obzor 2020 ima najveći proračun ikad sa 80 milijardi eura za programsko razdoblje, a 3,7 milijardi je već isplaćeno u glavne poglavlja. To također i e, dijele glavne uprave za poljoprivredu razvoj i za istraživanje i razvoj. Dakle, ukupni proračun za sedmogodišnje razdoblje je 1,5 e, milijarda eura. Već su neke aktivnosti programirane, dakle za razdoblje 2014-2017 i to je 71 tema e, za ukupan proračun 670 milijuna eura koji financira neočekivan e, broj od 112 projekata. 14 je pokrenuto u travnju 2015. godine i još neki će e, biti podneseni ili uskoro pokrenuti. U posljednje tri godine obzora 2020 ćemo sve programirati do rujna 2017. godine. Sukladno pravilu 118 mi ćemo podržati također i aktivnosti u okviru sadašnjeg programskog razdoblja i očekuju 3200 pilot projekata koji će se provesti u 24 zemlje članice. Znam da ove ovaj nacrte izvješća također izražava zabrinutost o fragmentiranoj provedbi e, europske poljoprivredne politike u ovim programima, no mislim da je to njezina prednost i ukazuje na to da je važna subsidijarnost u razvojnoj politici i da time možemo dopreti u cijelu Europu sa projektima koji su prikladni za lokalnoj razini i možemo biti ponosni sadašnjim političkim miksom jer ne možemo imati jedno jedinstveno rješenje za sve. I e, nadam se da će ovo izvješće biti usvojeno, bit će mi drago ako tako bude. Evo, prošloga tjedna sam, sam bio na sastanku e, neformalnog e, Europskog vijeća za poljoprivredu i Posjetili smo također i sajam hrane u Anhovenu koji je posvećen inovacijama u proizvodnji i hrane. E, dok imamo mnogih, e, mnogo e, inovacija također u proizvodnji i uzgoju hrane i bili smo doista dojmljeni onome što smo vidjeli zato jer to ukazuje upravo na ona pitanja na koja ste ukazali danas, dakle razvoj tehnologije i ulaganje i također vrijednost inovacija. Trebamo mm, još bolje uvidjeti važnost pitanja na koje je ukazao gospodin Hojtama u svojem izvješću. Hvala povjereniče i uvaženi kolege.